predstojeće glasovanje uspostavili smo vezu uživo sa ukrajinskim parlamentom. Možete vidjeti kolege iz ukrajinskog parlamenta ovdje iznad mene na ekranima. Meine Damen und Herren, Dame i gospodo, može doći do vremenske odgode pri prijenosu. Treba poći od toga da ono što ovdje govorimo i radimo, da će se najvjerojatnije prenositi sa odmakom od 30 sekundi do jedne minute u Kijev i isto tako i obrnuto. Dakle, ako na kraju moje prezentacije želite pljeskati 30 sekundi, onda ćemo uspjeti svladati tu vremensku odgodu. To je dakle evo, razlog radi kojeg možemo malo duže pljeskati. Ne, kasnije ćemo se vratiti na vaše točke dnevnog reda. Drage kolege i kolegice, poštovani predsjedniče Porošenko, Dame i gospodo, mislim da ne pretjerujem kada kažem da doživljavamo povijesni trenutak. Uskoro će Europski parlament ovdje u Strasburu te velikovna rada u Kijevu potpisati sporazum o pridruživanju između Europske unije i Ukrajine da ova dva parlamenta u slobodnom samoodređivanju danas istovremeno glasuju u tom ugovoru, to je slobodna demokracija i to je suprotnost od e, usmjerene demokracije. Dame i gospodo, ratifikacija ovog ugovora koji je od prvih dana mirnih prosvjeda na Majdanu ostao nepromijenjen u svojoj formulaciji je sudbonosan sat demokracije. I to upravo zbog toga što smo morali doživjeti u proteklih nekoliko mjeseci. Pitam vas, tko si je još prije nekoliko mjeseci mogao zamisliti da se u Europi ponovno nasilno mijenjaju granice? Da se ova sigurnosna arhitektura koju smo sa mnogo truda izgradili ovdje u Europi, posebice nakon hladnog rata, tko si je mogao zamisliti da će to biti stavljeno u pitanje? Tko si je mogao zamisliti da će pravo jačega ponovno doći na teritorij Europe i nametnuti se nad jačinom prava? Dame i gospodo, vratio se strah od rata u Europu. Ono što se događa u Ukrajini se tiče nas sviju. Zbog toga ovdje želim ponoviti i upravo sada kada smo povezani sa kolegama iz, Kijevom, iz Kijeva da je Europski parlament uvijek branio teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine i mi ćemo to i nastaviti činiti. Mi ćemo to činiti zbog toga, dame i gospodo, da bi se san ljudi u Ukrajini, san onih koji su se borili na Majdanu, koji su izrazili svoje zahtjeve, da bi se to stvarilo. Mi se borimo za demokratsku Ukrajinu s vladavinom prava, čiji ustav i pravo je doživjelo promjene, zemlja koja se sada bori protiv korupcije, gdje se poštuju ljudska prava i gdje se prije svega poštuju i prava manjina te se njih štiti. Mi podržavamo Ukrajinu s uspješnim gospodarstvom, gdje se smanjuje socijalni jaz i gdje svi ljudi mogu imati dobru budućnost. Dame i gospodo, dan kada će se takva Ukrajina ostvariti, bit će dan kada će se obećanje za mirnom revolucijom koje se tažilo na Majdanu ispuniti mi i mislim da govorim u ime velike većine Europskog parlamenta, mi ćemo podržavati ukrajinski narod u tome da se ostvari taj san s Majdana i zbog toga imamo danas ovo glasovanje. Prije nego što sada pređemo na naše glasovanje ovdje, imam veliku čast na daljinu, zahvaljujući modernoj tehnologiji, predati riječ predsjedniku Ukrajine, Petru Porošenku, koji će nam se sada obratiti iz Kijeva. Nakon toga, dame i gospodo, slijedi glasovanje, a nakon glasovanja ću ja ovdje, pred vašim očima, potpisati pismo, sporazumno pismo Europskog parlamenta upućeno vijeću Europske unije kako bi se zatim pokrenule, e, pokrenuli određeni postupci za potpisivanje ugovora. Riječ ima sada predsjednik Porošenko. Thank you very much indeed, my dear friend, President of the... Hvala. Dragi prijatelju predsjedniče Evropskog parlamenta, gospodine Šulc. Dragi sugrađani, uvaženi zastupnici Ukrajinskog parlamenta i zastupnici Europskog parlamenta. Prije svega bih vam htio zahvaliti na pljesku i na potpori koju ste upravo dali Ukrajini. Htio bih reći da je ozračje koje vlada ovdje u Vrhovnoj radi, tako da me u velikoj mjeri podsjeća na ozračje 1991. godine kada smo izglasali neovisnost. Tko je spreman dati život za Europu? To je pitanje koje se sada postavlja, koje postavljaju znanstvenici i oni koji istražuju kakav je utjecaj Europe na stvaranje države. To je nešto sasvim prirodno, dati život i poginuti za vlastitu zemlju. Prvih sto građana Ukrajine koji su poginuli u veljači, 872 koji su poginuli za uskrs, dali su život ne samo za Ukrajinu, oni su položili živote za ukrajinsko mjesto u Europi. Počevši od drugog svjetskog rata, niti jedna država nije dala tako visoku cijenu za pravo da se zove europskom. Recite mi, molim vas, tko će se usuditi nakon ovoga zatvoriti vrata Europe Ukrajini. Tko će biti protiv perspektive članstva u Europskoj uniji? A mi sada poduzimamo prvi, ali odlučan korak u tom pravcu. Tijekom sedam godina, počevši od Pariškog samita Europske unije i Ukrajine, Radili smo na pripremi ovoga teksta sporazuma o pridruživanju. Prije svega želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovom procesu diplomatima, stručnjacima i prije svega građanima koji su nas odlučno podržavali na ovom europskom putu. Prošle jeseni mislili smo da je sve spremno za potpisivanje jer je zemlja bila nedvojbeno za. Argumenti onih koji su bili protiv bili su vrlo slabi. Međutim, 21 studenog u Vilniusu, kada smo svi iščekivali potpisivanje, pokazalo se da je potreba za potpisivanjem ovoga sporazuma onda i sada vrlo očita za građane Ukrajine. Ukrajinci su se suprotstavili onome što je Januković poduzeo u vraćanju tog e, brzog vlaka prema istoku. Uvjeren sam da će današnje glasovanje to jasno pokazati. Unutarnje i vanjske snage koje su pokušale zaustaviti naše napredovanje prema tom cilju već su poražene. Kao što znate, sporazum je potpisan u lipnju u Briselu i današnji postupak ratifikacije bit će uistinu povod za slavlje, ne samo za nas u Ukrajini, nego za čitavu ujedinjenu Europu, jer bez Ukrajine nema ni ujedinjene Europe. Nismo ustupili pred ucjenama, izdržali smo i htio bih naglasiti da tekst ovoga sporazuma da u tom tekstu niti jedan paragraf, niti jedna riječ, niti jedan zarez nije izmijenjen i ja ću potpisati takav tekst danas. Zatražit ću od ukrajinske vlade da sutra postigne da ovaj sporazum stupi na snagu. Dragi prijatelji, provedba je laka. Riječ je o slobodi govora i izražavanja, o bezviznom režimu, o okruženju za ulagače i demokratskim procesima. Nemamo pravo više čekati. prošli pregovori u Briselu omogućuju nam da proširimo ono što je predviđeno samim sporazumom. Imaćemo povlašteni status do kraja 2015. Europski proizvodi će dolaziti na ukrajinsko tržište temeljem međunarodnih sporazuma u okviru koji je na snazi danas. Ukrajina će se moći natjecati s drugim državama, s drugim proizvođačima. Htio bih danas iskoristiti ovu priliku da zahvalim Europskoj uniji na velikoj potpori koju nam je pružala u ovim kompleksnim vremenima. S druge strane, naši evropski partneri žele samo jednu stvar za ozvrat, a to su reforme. Molim vas, nemojte odlagati situaciju. Niti politički uvjeti e, ne mogu biti izgovor da se ne nastavi s reformama. Uvjeren sam da je nacionalni program reformi do 2020. da će biti predstavljen i mi ćemo to učiniti zajedničkim naporima. A e, ne misleći na svoje partikularne interese. Predsjednik, parlament i vlada moraju surađivati na tome i mi ćemo zajedno ići na putu prema pobjedi. Ako bilo tko pokuša otvoriti unutarnji front protiv toga, mi ćemo se protiv toga boriti, nećemo to dopustiti. Nadalje, e, spomenute reforme predviđaju mogućnost da Ukrajina postane važan centar za zakone protiv korupcije. Ja ću predložiti antikorupcijski zakon. Mi smo u okviru ratifikacije i provedbe ovoga sporazuma preuzeli tu obvezu na sebe. Mislim da bi bilo najbolje reći da smo već započeli s tim procesom. 20. godina prošlog stoljeća jedan veliki ukrajinski autor rekao je sljedeće, dajte nam Europu. Mi gledamo na Europu kao na psihološku kategoriju koja nam omogućuje da napredujemo, da idemo prema naprijed. I danas poduzimamo korak u tom smjeru na ovom putu povratka kući. Početak je bio težak, ali pobjedit ćemo. Slava Ukrajini, slava Europskoj uniji. Uvaženi prijatelji, Ovo će biti jedan povijesni trenutak kada ćemo zajedno s Europskim parlamentom donijeti odluku. Dragi kolege, predlažem da sada Prijeđemo na glasovanje, da glasujemo o ovom nacrtu zakona 0.09.8. Riječ je o ratifikaciji sporazuma o pridruživanju. Vezano uz e, postupu za glasovanje, radi se o poimeničnim glasovanjem. To se zatražilo prije nego što provedemo to glasovanje. Još jedna naznaka. Mislim da u povijesti parlamentarne demokracije nije još bilo nikad to da su dva parlamenta istodobno ratificirala ugovor na obje strane. Mislim da je ovo jedinstven događaj. To je događaj na koji bismo trebali biti ponosni. Stoga, dame i gospodo, sada prelazimo na glasovanje. Kolege i kolegice su već vidjeli rezultat iz Kijeva. Ja sada otvaram glasovanje o ratifikaciji sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Ukrajine. To je izvješće Sarjus Volskija. Glasovanje otvoreno. Glasovanje otvoreno. Moram provjeriti li moja glasačka kartica radi, jesu li sve kolegice i kolege glasovali. To je tako, onda je glasovanje zaključeno. 535 glasa za, 127 protiv i 35 glasa suzdržanih. Hvala lijepa. Dame i gospodo, još nismo gotovi sa glasovanjem. Drago mi je što ste tako marljivi sada u ovom radu. Sada smo glasovali o izvješću gospodina Sarius Volskija. Sada moramo glasovati o izvješću Kloda Moraesa o sporazumu o pridruživanju između Europske unije i Ukrajine u pogledu državljana trećih zemalja koji su zakonito zaposleni kao radnici. I sada otvaram glasovanje. Jesu li svi kolege glasovali? Glasovanje je završeno. petsto trideset devet glasa za 123 protiv trideset tri suzdržanih i ovo izvješće je usvojeno s velikom većinom hvala lijepo dame i gospodo kao što sam i najavio Dame i gospodo, vidjeli ste da je gospodin predsjednik e, Prošenko već potpisao sporazum i stupanje na snagu sporazuma. Ja ću sada potpisati pismo Europskog parlamenta i time ću druge organe Europske unije također pozvati da potpišu ovaj sporazum kao što ću to ja sada učiniti i da on odmah stupi na snagu. Učinit ću to pred vama, tako da vidite da se to događa ovdje neposredno. Hvala lijepa. So. Möchte noch Želi li se netko još javiti za riječ? Ne, u tom slučaju sjednica završena. Hvala lijepa.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 nastaviti sa raspravom napustio sada plenarnu sjednicu.